trgovinske organizacije. E, gospođa Malmström, povjerenica Europske komisije, ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dobro večer dame i gospodo. E, sada je preostalo sama, samo tri tjedna do desete ministarske konferencije u Nairobiju. E, tada ćemo obilježiti 20. godišnjicu i to je prva takva konferencija u Africi. Ova se konferencija održava u kritičnom trenutku za svjetsku trgovinsku organizaciju. Možda bih trebala sačekati nekoliko trenutaka. E, nastavno na uspjeh zadnje takve e, konferencije u Baliju i napredak koji je ostvaren, e, postoje šanse da ćemo doći do sveobuhvatnog sporazuma što se tiče e, razvojnog programa iz e, Dohe i puno smo truda uložili u to. E, nažalost ima puno zemalja koje nisu bile spremne prihvatiti određene kompromise što se tiče ukidanja subvencija za poljoprivrednike. Stoga bismo cijelu mašineriju Svjetske trgovinske organizacije osloboditi od određenih e, blokada koje postoje e, kako bismo ostvarili napredak i dogovorili koji su sljedeći koraci. U Ženevi intenzivno radimo kako bi došlo konvergencije u svezi za tri glavna rezultata koja se mogu ostvariti jer svi vidimo da tu postoji mogućnost za pomak. Prvo područje je ostvarenje dogovora za uvođenje discipline što se tiče potpora za izvoz na području poljoprivrede. To je dugotrajno pitanje gdje je potrebno uravnoteženo dugotrajno rješenje. Zajedno sa Brazilom i nekoliko drugih članica Svjetske trgovinske organizacije mi smo podnijeli formalni prijedlog e, za donošenje sveobuhvatnog prijedloga koji se odnosi na izvozne subvencije i slične mjere. Uvjerena sam da je to dobra podloga za razgovor i ostvarenje kompromisa a to će pokazati i pozitivne učinke velikih poljoprivrednih reformi koje provodimo u Europskoj uniji, a bez kojih uopće ne bi bilo moguće doći u situaciju u kojoj podnosimo zajednički poljoprivredni prijedlog s Brazilom. Na tome trenutačno radimo u Ženevi i tražimo potporu. Kao drugo, Tražimo potporu kako bismo uveli mjere na korist najsiromašnijih i najosjetljivijih zemalja. Primjerice, tu se radi o, mjerama koje se odnose na pravila o podrijetlu i bescarinski tretman. Osim toga želimo osnažiti zahtjeve što se tiče prijavljivanja i transparentnosti. Napredak na ovom području bit će podloga za daljnje mjere nakon ministarske konferencije. Postojeće velike izazovi a naši interesi ovdje potpuno su jasni. Svjetska trgovinska organizacija mora dalje raditi na rješavanju otvorenih pitanja koje se učinkovito mogu riješiti samo putem multilateralnih sporazuma jer postoje mjere koje dovode do narušavanja E, trgovine. Međutim, e, moramo iznijeti na stol neke nove ideje budući da stari pristup ne nosi rezultate i upravo zato veliki broj zemalja mora preuzeti veću razinu odgovornosti. Isto tako naš je cilj da ministarska konferencija pokrene proces za razmatranje novih pitanja i omogući članicama VTO-a da pregovaraju o određenim pitanjima u manjim skupinama zainteresiranih članica. To je jako važno ukoliko želimo da VTO i dalje bude relevantna organizacija. Dakle, Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, predstojeća ministarska konferencija bit će jako važan događaj koji će imati veliki utjecaj na budući trgovinski sustav na multilateralnoj razini. E, cijenim interes Europskog parlamenta za ovu temu i veselim se dolasku vaše delegacije kako bismo tjesno surađivali tijekom ministarske konferencije. Hvala vam lijepa, povjerenice. A sada da pređemo na govornike koji će govoriti u ime političkih klubova. Za EPP dvije minute. Gospodin Salba Bidegan. Hvala lijepa, predsjedniče. Povjerenice, dame i gospodo, dozvolite mi da na početku čestitam izvjestitelju, gospodinu Langenu, Langel koji je, e, s kojim smo imali jako dobru suradnju. Isto tako i e, povjerenici i njezinom timu koji su uložili puno truda i na kraju iznjedrili ovo izvješće. Mi u EPP-u smo uvijek bili vrlo jasno za multilateralizam. Naravno, bio nam je potreban pravi okvir za takvo nešto, a to je upravo VTO. Sporazumi, kao što su sporazum o olakšavanju trgovine, pokazuju da Ovdje nastojimo poboljšati financijsku situaciju svih država članica, zato što nema nikakve sumnje da će još veće otvaranje trgovine dovesti do većeg gospodarskog razvoja. Imamo niz primjera koji to mogu potvrditi. I smatram da bi bilo ključno naglasiti kako će ministarska konferencija u Nairobiju, kao što je komisija već rekla, predstavljati jednu prekretnicu i mi se svi nadamo da će nas to pokrenuti u pravom smjeru. Potreban nam je gospodarski rast, potrebna su nam nova radna mjesta i to više nego ikada prije. Ne bismo također trebali iz vida gubiti činjenicu da multilateralizam ne bi trebao biti sam, sam po sebi, nego bi uz njega trebali trebali imati i e, regionalne i ostale plurilateralne sporazume. Na taj način bismo trgovinu diljem svijeta liberalizirali. Dakle, imamo TISU, TTIP i sve slične druge sporazume koji su izuzetno važni danas više nego i ikada e, za razvojni program zato što oni mogu nadopuniti ali i potaknuti rad VTO-a u onim područjima u kojima multilateralizam ne ide u korak s onim što se događa. Hvala vam lijepa. Hvala. sada u ime socijaldemokrata minutu i pol gospodin Lanje. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo povjerenice. E, kao prvo zahvaljujem e, su gospodinu Zalbi. Pitam se što se može dogoditi u Nairobiju. Postoje E, neki koji žele da se uopće ne razgovara u Nairobiju o e, razvojnom programu iz Dohe. Postoje neki koji ne žele da se tu ostvari napredak i da se pripremi program za aktivnosti i nakon Nairobija. Jako je važno ostvariti pozitivan pomak. Postoje neki koji kažu Doha je mrtva. Moramo unijeti samo neke elemente. Recimo, tu je pitanje investicija, monetarnih špekulacija, uvažene kolegice i kolege, e, takve izjave dalje dovode do jaza i on je sve veći i zato moramo imati multilateralne e, pokušaje i pozitivan pristup e, krugu iz Dohe. Naravno, treba određeno zaoštrenje, fleksibilnost, naravno da nam treba određena mjera nekih mogućnosti za bilateralne i multilateralne pomake. E, međutim, razvoj mora biti u prvom planu, a to je posebno jasno s obzirom na migracijsku krizu. A potpuno je osim toga jasno da zemlje u razvoju E, nisu samo zemlje u razvoju jer one zemlje koje e, doživljavaju brzi rast imaju posebnu odgovornost i toga moramo biti svjesni. Hvala. Sada u ime ECR-a dvije minute gospođa Meklaki. Dragi kolege, ja vjerujem da trgovina smanjuje siromaštvo, osnažuje žene i omogućuje e, svima nove mogućnosti. Mi živimo u globaliziranom svijetu i naši građani i naši potrošači žele da se ukinu barijere trgovini. Iz toga je teško meni sakriti sada razočaranje nedostatnim napretkom kojeg smo ponovno uspjeli postići na razini VTO-a evo prije ovog desetog ministarskog sastanka sljedeći tjedan. Čini se da će ovaj sastanak e, biti ne baš pretjerano uspješan i prava je opasnost u tome da nećemo imati čak niti zajedničku izjavu stranaka nakon e, razgovora u Nairobiju. Jasno je da, da je razvojni program iz, Dohe propao, međutim mi ipak moramo nekako nastaviti s multilateralnom agendom i ono što je i onim važnim temama u njoj. Recimo imamo poljo, pitanja poljoprivrede kao što je spomenula povjerenica i to je i dalje najteži problem koji treba riješiti što se tiče međunarodnih trgovinskih sporazuma. Međutim još uvijek je važno pripoznati druge ambicije koje je Doha postavila kao što su recimo napori da se olakša zemljama u razvoju pristup međunarodnom trgovinskom tržištu kako bi im se omogućila prave mogućnosti za gospodarski razvoj ali moramo ostvariti e, napredak u onim područjima u kojima možemo doći do suglasnosti. Međutim, čini se e, da će se to morati dogoditi u okviru nekog drugog sporazuma. I stoga nam treba e, nova i novi jači program na razini VTO-a koji nema veze sa neuspjesima iz prošlosti i koji može od samog temelja izgraditi nešto novo, tako da možemo VTO promatrati kao organizaciju koja radi u interesu svojih članova. Sve do tada će stranke biti prisiljene raditi na bilateralnim ili plurilateralnim razinama, što će biti ključno kako bi se zadržala radna mjesta u ovom globaliziranom svijetu. Europska unija unutar toga mora koristiti svoj, e, svoj e, utjecaj kako bismo mogli ovaj program pokrenuti u smjeru uspjeha za sve nas. Hvala. E, imate plavi karton? Gospodin Kavo, prihvaćate li ga? Imamo i drugi. Ovo je upravo primjer toga koliko mali, mali utjecaj Ujedinjena kraljevina ima e, u vezi s ovim pregovorima, kao što je već rekla gospođa Malmström. Međutim, e, to ne znači da ćemo imati veći utjecaj diljem svijeta ako bismo se nakon referenduma povukli iz Europske unije. Dobro, imate 30 sekundi da odgovorite na ovo vrlo originalno pitanje. Narod će odlučiti smatra li da treba ostati unutar Europske unije ili ne i to će biti vrlo uskoro i ako nam se vrate te um, ovlasti, odnosno moć koju smo nekada imali, možemo, moći ćemo to i sami riješiti. Međutim, sada je stvar u tome da ako želimo napraviti nešto na dobrobit sviju, moramo to raditi na razini VTO-a. Hvala. A sada u ime e, Zalnih gospodin Takula. Dragi kolege, deseta ministarska konferencija koja će biti u e, prosincu je za nas jako važna i pokazat će upravo na koji način će se dalje kretati razvojni program i kako će stupiti na snagu. Mi smo spremni nastaviti s pregovorima u budućnosti o razvojnom programu iz Dohe, međutim e, e, ja sam uvjeren da nam zato treba nova osnova, ne možemo više koristiti onu staru budući da ona do sada nije dovela ni do kakvih rezultata. Treba će nam aktivniji pristup. Europska unija je do sada aktivno podržavala e, krug pregovora iz Dohe, Međutim, trebali bismo također uspjeti privući i ostale. Zgledište e, međunarodne trgovine ovo je izuzetno dobro zato što bismo trebali imati globalne pravila za trgovinu. Takva globalna pravila bi nam omogućila sigurnost budući da je to sad područje dosta fragmentirano bilateralnim sporazumima. Rješenja razvojnog programa iz Dohe su po našem mišljenju jako važna zato što ovdje govorimo o vrlo važnim temama za nas, čak i ako ne dođemo do rješenja i dalje ćemo nastaviti možda te razgovore, možda bilateralno ili multilateralno sa nekoliko različitih e, stajališta. Važno je prijeći na sljedeću fazu kako bismo mogli razgovarati o samoj materiji. Hvala. Sada za guje jednu i pol minute, gospodin Šulc. Poštovana gospođo povjerenice, poštovani gospodine e, predsjedniče, naš državni e, savjetnik Mahnik putovat će u Nairobi pred Božić na ministarsku konferenciju. E, međutim, rezultati neće baš biti veliki, ali to nije krivica Europske unije. Oni koji idu u Nairobi praktički uzaludno troše vrijeme. 60 e, milijuna izbjeglica, e, ono, što, ono su što određuje e, trenutačna zbivanja i probleme. To je povezano i sa problemima ishrane na globalnoj razini. Od Paskala Lamija traži se da VTO konačno odradi ono što je potrebno i integrira različite dionike i organizacije civilnog društva e, i e, države. E, problemi s koje smo u međuvremenu trebali riješiti su i problemi sa teroristima. Ono što će se događati u Nairobiju su diskusije o politici i njezinim pravilima, ni više ni manje. Ovdje se radi o budućnosti multilateralnog trgovinskog sustava i o perspektivama iz Dohe. Hvala. Hvala. sada ime zelenih. pol minute, gospodin Buhner. Zahvaljujem. Moj klub zalaže se za poštenu trgovinu. Za razliku od slobodne trgovine, mi smatramo da mora postojati jedan pravedan globalni forum u kojem će postojati za istim stolom i oni koji su snažni i oni koji su slabi trgovinski partneri. Mi u Europskoj uniji smo snažan trgovinski partner koji ima jako veliki utjecaj mi ne smatramo da je za svjetsku trgovinu i za ljude u Europi poželjno da iskorištavamo slabe trgovinske partnere i e, nismo izolirani u tom stajalištu. Svjetska trgovinska organizacija u tu svrhu osmislila je diferencirani tretman za sve zemlje u razvoju. To znači da će zemlje u razvoju dobiti pristup tržištu i bolje uvjete, a to će pomoći i u razvoju e, domaćeg tržišta i domaćeg gospodarstva. Rezolucijom parlamenta vi pak tražite da se e, podijele zemlje u razvoju i razvrstaju u različite kategorije, a to e, znači da će biti potrebno Eh, imati razliku između onih kod kojih postoji mogućnost za otvaranje, a to znači da ćemo i nadalje odbijati one koji bi mogli biti naši potencijalni partneri. Plurilateralni sporazumi se podržavaju umjesto multilateralnih, a oni dovode u pitanje aktivnosti VTOA i nisu komplementarni sa ciljevima VTOA. Postoje dalekosežne odredbe o pristupu tržištu, a to znači da bogate zemlje više neće biti spremne ozbiljno e, shvaćati razvojni program e, iz Dohe. Mi apeliramo na komisiju da izađe u susret zemljama u razvoju. Iz tog razloga podnijeli smo neke amandmane kako bi naša rezolucija bila pravednija. Nadam se da će naš pristup naići na potporu. Hvala. Hvala gospodinu Buhneru. Imate plavi karton gospodine Etheridge. Prihvaćate li ga? Gospodine Etheridge, 30 sekundi, izvolite. Hvala što ste prihvatili karton. Primijetio sam e, da ste govorili o tome da se brinete za slabije trgovinske partnere u zemljama u razvoju. Ne biste li priznali da jedno, jedna od stvari koja upravo sprečava taj razvoj su upravo kontrole i blokade trgovine kao što je recimo ona u Europskoj uniji gdje e, zajednička poljoprivredna politika omogućuje nepoštenu prednost trgovini sa zemljama u razvoju. Imate 30 sekundi za odgovor. E, da, u određenoj mjeri je točno da mi možemo nuditi naše poljoprivredne proizvode e, po uvjetima koji ne postoje u zemljama u razvoju. To znači da mnogi od plurilateralnih sporazuma stoje na putu razvoju e, domaće poljoprivrede. U tom smislu moram se složiti s vama, međutim to se ne odnosi na preostali dio vaše izjave. Hvala. Hvala. sada u ime FDD-a, dvije minute. Grofo Hvala lijepo. Samo da jednu stvar razriješimo. Europska unija je počela kao protekcionistički koncept i tako je ostala. I uvijek će i biti protekcionistički koncept. S Dohom ili bez Dohe, Europska unija je prepreka slobodnom, slobodnijoj trgovini. Dat ću vam jedan primjer o kojem, kojega smo se malo prije dotakli. Protekcionizam Europske unije u proizvodnji hrane ima izravne posljedice koje škode zemljama u razvoju. Kao prvo, E, tržište Europske unije su zatvorene u većoj ili manjoj mjeri e, izvozu poljoprivrednih proizvoda. Kao drugo, i što je još e, štetnije, Europska unija ima višak proizvoda zbog toga što krivo usmjerava svoje potpore i onda taj višak baca na svjetsko tržište. I kao posljedicu toga u zemljama koje imaju velik primaran sektor dolazi do velike štete. I, a oni koji, na koje to najviše utječe su e, među najsiromašnijim narodima svijeta. To nije poštena trgovina, ima i drugih posljedica. Europski protekcionizam šteti i škodi potrošačima u samoj Europskoj uniji. Potrošači ovdje moraju plaćati e, velike europske cijene za hranu i druge proizvode umjesto europskih cijena. Profesor Patrick Minford i njegovi kolege sa sveučilišta su izračunali da trošak e, za europskog potrošača e, je 8% troška života, životnih troškova. Što znači da bi se u Ujedinjenoj kraljevini taj trošak smanjio za barem 8%. I možemo biti sigurni da bi se da bi u drugim državama članicama taj broj bio sličan. Dakle, ne radi se samo o mojoj zemlji. E, ukidanje ovakve unije bio bi veliki plus za cijeli svijet i možda je to upravo razlog zašto bismo morali, e, nešto što bismo trebali imati na umu kad govorimo o razvojnom programu iz Dohe. Gospodine imate dva, u stvari tri plava kartona. No, ja ću dati samo prvi ukoliko odgo pristate odgovoriti. Gospodine Fjenen, imate riječ na 30 sekundi. Žao mi je, ali možemo dati samo jednu, jedan zeleni plavi karton. Gospodine Dartmouth, da li ste toliko naivni da mislite da sve subvencije svih europskih država da bi nestale ukoliko bi Europska unija bila odjednom ukinuta? zar ne bi bilo vjerojatnije da bi e, bili veći porezi u svim tim državama članicama jer imamo dvije zemlje Švicarsku i Norvešku koje nisu članice Europske unije koje imaju veće carine za poljoprivredu i veće subvencije. Izvolite odgovoriti. Da, pa naravno postoje brojne zemlje koje nisu članice Europske unije kao što su to Švicarska i Norveška, no činjenica je da ukoliko postoje subvencija, osobito poljoprivredne subvencije, to je nešto što se puno bolje određuje na nacionalnoj razini, a kad bi se to određivalo na raz... nacionalnoj razini, onda bi bilo puno vjerojatnije da bi interes potrošača bio bolje poslužen. Hvala sada na minutu i pol, gospodin Fontulis ima riječ. Danas razgovaramo o svjetskoj trgovinskoj organizaciji i o tome kako u suradnji s drugim sličnim organizacijama može spasti svijet od siromašta, no što se nas tiče sve te organizacije dijelom su problema. Jedan od glavnih problema je u tome upravo zato što nisu dio rješenja. I jasno da moramo sagledati svjetske trgovinske sporazume gdje ima dosta slabih ulaganja državama i malo je toga što građani tih država mogu trolirati u biti, ovlasti su stavljene u ruke velikog kapitala i najvećih e, multilateralnih e, poduzeća. Čujemo da treba promovirati tržište, rad tržišta, no to negativno utječe na radnike u svim e, u brojnim zajednicama njihova prava se urušavaju i sada vidimo da ove najveće korporacije dobivaju podršku svjetske trgovinske organizacije i da jako dobro napreduju. No to nije ono što je dovoljno i na taj način svjetska trgovinska organizacija ne uspjeva kontrolirati cjelokupno gospodarstvo svijeta. Moramo razmotriti i poreznu politiku, obrazovanje, i institucionalne reforme. Ne bi trebalo biti nikakvog olakšavanja i pomoći za tu vrstu kapitala i ne bi smjelo pomagati onima koji uništavaju naša nacionalna gospodarstva. Hvala. Hvala. Sada gospodin Štirima riječ na dvije minute

važnost trgovine za održiv razvoj prepoznata i u nedavno usvojenoj agendi two thousand and thirty za održiv razvoj gdje je trgovina istaknuta kao važno sredstvo za dostizanje novih održivih razvojnih ciljeva te inkluzivnog i održivog razvoja.

kartona. Prvi je od gospodina Rubiga. Ponovit ću još jednom da ću dopustiti samo jedan plav karton po govorniku. Dakle, s obzirom da je gospođa Grapini bila druga, morat ćete sačekati. E, želite odgovoriti gospodinu Rubigu? Izvolite, imate riječ na 33 sekundi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želio bih postaviti pitanje kolegi Štiru. Trgovinske olakšice bi trebale osigurati veću razinu blagostanja u trećim zemljama, to je jasno. Međutim, pomoć za trgovinu, tu je jako važno da naglasak bude na onim zemljama odakle dolaze izbjeglice. Smatrate li da je moguć ovaj rezultat u Keniji i što se tiče podrške tim zemljama kako bi ljudi imali mogućnost ostati u svojoj domovini? Izvolite imate 30 sekundi za odgovor.

tome da stanemo u kraj jako dugoj, predugoj rundi pregovora iz eh, Dohe. I ne želim pristati na neuspjeh, slažem sa komisijom kada se kaže da neki od eh, neke članica eh, da su išli više spore, moramo izbjeći nepoštivanje trgovinskih pravila u trgovini. Članstvo podrazumijeva određenu odgovornost shodno razini razvoja razvijenosti, veća fleksibilnost je potrebna od velikih članica prema manje razvijenim zemljama i konačno trebamo napraviti reformu svjetske trgovinske organizacije, njeno upravljanje i zastup, pravila zastupanja, tako da nema nikakvih sumnji o nužnosti zastupanja. Hvala. Molim vas da se držite dodijeljenog vremena za riječ. Sada na jednu minutu ima riječ gospodin Henkel. Poštovane dame i gospodo, naravno bilo bi jako lijepo ukoliko bi krugovi razgovora u VTO bili tako napredni da više ne trebamo bilateralne konvencije. E, ne bismo morali imati sve te prijepore oko TTIP-a i sličnih e, sporazuma. Međutim, želio bih ukazati na još nešto, dame i gospodo, zašto je sloboda trgovine i globalizacija tako važno, važna. Ne smijemo zaboraviti da se kod globalizacije ne radi samo o slobodnom kretanju kretanju dobara i usluga nego i ideja i vrijednosti. Zahvaljujući globalizaciji danas možemo govoriti o ljudskim pravima kao globalnom izazovu i globalnoj šansi. E, vidimo između ostalog da danas postoji više demokracija na svijetu i to je posljedica globalizacije. Stoga se moramo zalagati za slobodu trgovine za VTO zato što trgovina dovodi do veće razine e, blagostanja. Inače, e, poštovane dame i gospodo, smatram da je potrebno određene elemente ukinuti zbog e, dobrobiti Europe. Evo ponovno imamo situaciju gdje se dvije osobe javile za plavi karton. Prvi je Earl of Dartmouth, a drugi gospodin Sani. No, gospodine Dartmouth, vi ste već dobili riječ. Samo malo, već ste imali riječ. Tako da mislim da bi bilo pravedno kad bih dao riječ gospodinu Zaniju. Gospodin Henkel, jeste li spremni odgovoriti gospodinu Zaniju? Gospodin Zani, imate riječ. Najpše hvala predsjedniče. Moje pitanje koje upućujem kolegi je sljedeće. Ako bi, teorijski gledano, uzeli sve ove bilateralne i regionalne sporazume i kad bi oni bili usvojeni, mislite li da bismo mogli napraviti od tih regionalnih sporazuma jedan globalni sporazum? Ja ne mislim, ali bih volio čuti što vi mislite o tome. Imate 30 sekundi, gospodine Henkel. Da, ja bih zapravo bio spreman pomisliti da ako bismo imali globalni sporazum e, ne bismo morali imati ove regionalne i bilateralne sporazume. Međutim, e, moram reći da sve ukupno Sveukupni e, broj bilateralnih sporazuma da proizvodi veći doprinos svjetskoj trgovini nego VTO. E, međutim, potpuno je jasno da ciljevi VTO-a trebaju dovesti do e, globalnih e, uspjeha i onda nam više neće biti potrebni takvi sporazumi. Hvala. Hvala na minutu i pol, gospođa Šanzorova imate riječ. Hvala predsjedavajući. Gospodin povjerenice, Europi je potreban svijet u kojem će sva vrata biti otvorena našim poslovnom sektoru, a svjetski slobodna trgovina je ključ za otvaranje tih vrata. Ako želimo da Europa bude jaka, onda moramo podržati sve mjere kako bismo se postarali za smanjenje barijera i u okviru STO-a i izvan tog okvira. Sada moramo podvući crtu nakon zadnjih 14 e, e, godina prego razvojnog plana iz Dohe i pregovora. Mislim da možemo to uraditi u okviru svjetske trgovinske organizacije, ali isključivo ukoliko usvojimo novu strategiju i novu viziju za tu instituciju. Što nam je potrebno sada da ostvarimo te ciljeve? Kao prvo, moramo završiti ovu rundu pregovora i učiniti da se multilateralna agenda i dalje napreduje. Nadam se i vjerujem da će Europska unija biti na čelu ovih pregovora. Ali potrebno je preuzeti veće, da svi članovi preuzmu veće obveze kako bi ovo poprimilo smisla. Čak i ako to bude manje od onoga što smo izvorno htjeli. Kao drugo, nakon što se to ostvari, kako bismo mi ponovo preuzeli obveze prema multilateralnoj trgovinskoj agendi, potreban nam je plan e, o tome kako napredovati u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, u njenoj trgovinskoj agendi, ali da se ne smijemo učiniti da se to ponavlja samo na isti način. Sastanak u Nairobiju bi trebao ostvariti e, realne e, ciljeve, zadati realne ciljeve za programi za regionalni plan iz Dohe, a isto tako i ambiciozan cilj. Hvala vam, imate plavi karton od gospođe Grapini. Jeste li spremni odgovoriti? Da, saslušajte me, molim vas, jeste li spremni odgovoriti na plavi karton? Da. Izvolite, gospođo Grapini, imate 30 sekundi. Slažem se s onim što je kolegica rekla što je izvjestitelj rekao, no želim vas pitati vjerujete li da Svjetska trgovinska organizacija treba imati drugačiju trgovinsku agendu kako bi onda kada se priključe jake zemlje da to ne izaziva nepravednu trgovinsku praksu kao što se to sada dešava, na primjer kad e, uđe Kina u pregovore i a ona nema nikakve kontrole, nemamo nikakve kontrolne mehanizme. Dakle, da li bi neka načela STO trebala biti revidirane? Ne kvote, već kontrola za potrošače. Najviše hvala. Molim vas da se držite do jednog vremena za riječ. Imate sada 30 sekundi za odgovor. Hvala vam na pitanju. Slažem se da smo sada e, u ključnom trenutku unutar pregovora STO-a i mislim da je potrebno da se preuzme obveze ne samo u EU, već da ih preuzmu sve članice STO-a. Mislim da je ključno da e, agenda za globalni trgovinski razvoj ide naprijed, da napreduje. Nije stvar u tome da se održavaju bilateralni ili regionalni pregovori. Mislim da je u interesu svih igrača da imamo globalna pravila igre. Hvala. Hvala. Na minutu riječ ima gospođa Sanchez Caldente. Hvala predsjedavajući. Runda pregovora iz Dohe suočena je s velikim izazovima i put nije jednostavan jer interesi bogatih zemalja suprotstavljeni su interesima malih zemalja, a velike gospodarske sile se na kraju nametnu. Dakle, zbog toga nije moguće ostvariti e, kompromis koji će biti u koristi svima, osobito ne najmanje razvijenima sa juga. Ne, ne smijemo misliti da je te tip e, e, lagodan e, pregovarački put, jer tu se nameće hegemonija bogatih, zahvaljujući sporazumu i dogovoru između najvećih. U Nairobiju trebamo uložiti dvostruški napor kako bismo napravili dobar demokratski dogovor svjetska trgovina mora ponovno postati instrument borbe protiv nejednakosti i klimatskih promjena. Mora postati pokretač blagostanja za cijeli svijet i ne dovoditi pitanje okoliša. To upravo rade i ovi makro e, trgovinski sporazumi. Najljepša hvala. Hvala predsjedavajući. Ono što je u pitanju u Nairobiju jeste samo budućnost multilateralnog sustava, sustava u kojem su EU i SAD e, e, polako e, dovode se u pitanje pod sredstvom sporazuma kao što je TTIP. Ovdje Ovdje ne razumijemo da ako multilateralni sustav ne funkcionira, moramo ga reformirati. Dakle, moramo se usredotočiti na najsimoromašnije zemlje i pomoći Moramo također e, napraviti razliku između razvijenih e, zemalja i nerazvijenih e, kao što su Kina i Indija. Moramo također pomoći najsiromašnijima da ostvare pomoć i također moramo usvojiti sporazum o potvrdi o podrijetlu Moramo spostarati da u Narabiju bude ostvaren uspjeh. Najviše hvala. Na dvije minute riječi ima gospodin Fisas Najviše hvala predsjedniče povjerenice. Želim najprije čestitati kolegama Bertlangenu i Pablu Zalbi na ovoj jako važnoj rezoluciji gdje se održavaju prioriteti Europskog parlamenta na putu prema desetoj ministarskoj konferenciji koja će biti održana u prosincu na Nairobiju. Ne zaboravimo da je samo stvaranje STO-a nešto što je predstavljalo eh, okosnicu prema stvaranju integrirane i dinamičke eh, oblika međunarodne trgovine. Tu imamo zemlje u razvoju koje omogućavaju gdje se omogućava zemljama u razvoju da se razvijaju posredstvom trgovine. Europska unija uvijek je pokazivala interes ka jačanju multilateralnog pristupa trgovinskim sporazumima koji će biti dopunjeno bilateralnim, regionalnim i multilateralnim sporazumima. Stvari se mijenjaju, sustav međunarodne trgovine promijenjen je od svog osnutka i ponovno će se mijenjati u narednim godinama. Sada e, trebamo krenuti otvorenjem sustava, osobito e, kada se radi o zemljama koje e, prelaze iz jedne kategorije u drugu. Moramo e, napraviti, učiniti maksimalno učiniti da se maksimalna korist izlači iz ponuđenih mogućnosti. Moramo imati na umu mala i srednja poduzeća kao i mikropoduzeća i inovativna poduzeća i isto tako imati na umu inovativne sektore kao što je sektor obnovljivih izvora energije i dati im dodatni postreh kako bi se razvio ovaj razvili ključni sektori. Najviše hvala na minutu i pol, gospodin Martin ima riječ. Hvala predsjedavajući. Kao što je sama povjerenica rekla i drugi zastupnici, ne bismo smjeli propustiti simboliku toga što je e, ministarski sastanak prvi put u Nairobi u Africi i ovo treba biti iskorišteno kao priloka za razvoj i razvojnog plana iz Dohe. Kao prvo nadam se da će Europska unija i dalje nastaviti podržavati specijalne diferencijalne tretmane tijekom e, ovog ministarske konferencije i imati na umu najmanje razvijene zemlje pomoći im u razvoju njihove trgovine. Kao što su to drugi danas rekli, svi bismo trebali pozdraviti zaključke e, olakšanja trgovinskih, e, dakle, trgovinskih olakšica. Znam da povjerenica radi na to, ne mislim uopće da je to jednostavna stvar, ali mislim da bi bilo važno i jak simbol da se to obavi prije sastanka ministarske konferencije u Nairobi. Također gospodin Bidgain rekao da bi bilo dobro navesti države članice da ispoštuju svoje preuzete obveze. Europska unija je puno toga već odradila i države članice skoro univerzalno to nisu napravili. Dakle, moramo vršiti pritisak na njih u tom smislu. I konačno, ima puno e, stvari kojim će se baviti na ministarskoj konferenciji, ali ovom prigodom želim zahvaliti komisiji na tome što su isključene određene zdravstvene zdravstveni proizvodi što je bilo od velike pomoći. Hvala gospodin Valensa ima riječ. Hvala predsjedavajući. Vjerujem da je ova rezolucija doista pravovremeno došla kako bi se pokazalo na e, preuzete obveze Europske unije e, za e, slobnu i pravednu trgovinu za sve Podrška strukturnih reformama Svjetske trgovinske organizacije važna je, ova reforma bi trebala doprinijeti boljoj i otvorenijoj e, sustavu trgovine koji će biti, neće biti diskriminatoran, koji će biti temeljen na pravilnim pravilima. Mislim da su promjene nužne, STO mora promijeniti svoj sustav funkcioniranja koji će biti bolje prilagođen stvarnosti i pravim problemima koji će biti bolje prilagođen e, ispunjavanju svoje uloge i pomaganju malim i srednjim poduzećima i mikropoduzećima i isto tako inovativnim malim poduzećima. I nadam se da će ova rezolucija doista e, sagledati važan E, važnu ulogu mal, zema, slabo razvijenih i najmanje razvijenih zemalja i osobito moramo imati na umu definiciju e, zemalja sa niskim prihodom i zemalja u razvoju. I to imamo problem sa mjestom Kine u sustavu STO-a. I konačno mislim da odredbe ove rezolucije imaju za cilj da se postaraju za održiv e, gospodarski rast i razvoj tako što se podržava liberalizacija pratećih politika. Imajući na umu sve ove mjere, u potpunosti podržavamo ovu rezoluciju i vjerujem da će to biti od velike koristi za sve članove stv Hvala. Zahvaljujem. A sada na jednu minutu gospodin Danti, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo povjerenice, uvažene kolegice i kolege. Na predstojećoj eh, ministarskoj konferenciji VTO-a Europska unija treba će potvrditi svoju opredjeljenost eh, multilateralnom programu. Ovdje razmišljamo o aktivnostima VTO-a kojima se treba osigurati prevladavanje problema i rješavanje izazova. Eh, moramo krenuti korak dalje što se tiče sklapanja pripremljenih bilateralnih sporazuma. Međutim, glavni cilj naše trgovinske politike e, mora e, biti izvršiti pritisak kako bi se ostvario napredak na razini multilateralnih sporazuma koji će osigurati pravednu trgovinu. Što se tiče sporazuma o olakšavanju trgovine, E, smatramo da će u Nairobiju postojati mogućnost da Europa ode korak dalje. Ovdje imamo inovativan pristup u odnosu na e, nerazvijene zemlje i one će imati mogućnost e, izabrati kada provesti određene obveze. U Nairobiju ćemo imati jasnu strategiju u svrhu potpore multilateralnoj trgovini. Hvala. Dvije minute, gospodin Fijena. Hvala lijepa. E, slobodna trgovina jedan je od instrumenta za suzbijanje siromaštva i stvaranje blagostanja i upravo zato su ovi trgovinski sporazumi iznimno važni. Međutim, e, prošlo je već puno vremena od početka e, razgovora u sklopu programa iz Dohe, a nismo ostvarili očekivani napredak. Moramo ostvariti napredak u Nairobiju jer u ovom trenutku to je iznimno važno zbog globalnog gospodarstva. To je posebno važno u ova neizvjesna vremena. Kao drugom, ono što nam je iznimno potrebno u ovom trenutku su svjetska pravila kako bismo razriješili ovu zbrku različitih pravila o carinskom tretmanu, e, pravila o zemljama podrijetla, jer to je jedan kaos e, koji e, uopće nije transparentan trgovina ne bi smjela biti tako komplicirana. Osim toga, ovaj trenutak je iznimno važan zbog uloge VTO-a. E, ne smije se raditi samo o rješavanju prijepora, nego o poboljšanju okvira za trgovinu. Želimo svi zajedno da se ostvari napredak i kao što je rekla gospođa povjerenica, e, ne možemo biti u potpunosti optimistični. Ja osobno ne vjerujem da će doći do zaključenja pregovora, ali se nadamo da ćemo ostvariti napredak u pojedinim sektorima. Recimo, što se tiče e, sporazuma o slobodnoj trgovini za ekološke proizvode. E, smatramo da Europska komisija tu može ostvariti veliki napredak e, jer trebamo ukinuti carinu za ekološke proizvode. To je ono što nam hitno treba. Hvala. Zahvaljujem. Imamo plavi karton gospodina Ferreira. E, prihvaćate pitanje gospodine Fjellner? Jeste li spremni prihvatiti pitanje? Da. Zahvaljujem. E, gospodine Fjellner, vi ste rekli da vjerujete u slobodu trima. Ako je slobodna trgovina tako važna za razvoj, kako objašnjavate e, to da su recimo zemlje AKP-a e, i nadalje na stajalištu da odbijaju e, sporazum o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom. Ako je to tako dobro, zašto se te zemlje opiru ideji sklapanja sporazuma? Zašto razvijene, industrializirane zemlje koje su ostvarile napredak zahvaljujući protekcionističkoj politici sada inzistiraju da zemlje u razvoju potpišu takve sporazume. Izvolite, 30 sekundi. No, da je to točno, možda bih se i složio s vama. Međutim, činjenica je da većina zemalja AKP-a se nalazi e, na putu da prihvate e, sporazume o ekonomskom partnerstvu s Europskom unijom. To je činjenica i možemo vidjeti da kod E, u situaciji kada se širi slobodna trgovina, to dovodi do manjeg broja siromašnih ljudi na svijetu, a to nije povezano s komunističkim idejama o kojima vi govorite, to je povezano samo sa slobodnom trgovinom i ničim drugim. Hvala. Zahvaljujem. E, Moska, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Željela bih zahvaliti izvjestiteljima jer u ovoj rezoluciji se realno i snažno izražava želja da ćemo konačno uspjeti ostvariti pomak na globalnoj razini i suočiti se sa izazovima za koje moramo pronaći konkretna rješenja. Pokrenute su neke velike promjene na razini e, globalizacijskih kretanja. E, u ovom kontekstu E, u svjetlu i terorističkih na Nairobi je iznimno važan. E, to može biti e, prilika da pokažemo pozitivan aspekt globalizacije u kojoj se snaži multilateralni sustav, jer cilj je osigurati poštena, uključiva pravila u kojima se uzimaju u obzir zahtjevi i potrebe zemalja koje su nerazvijene. Na taj se način može potaknuti gospodarski rast, ali isto tako stvoriti okruženje za ekologiju ekološki razvoj na dobrobit svih i zato smatram da je iznimno važno ponovno osnažiti VTO. To može biti pravi smjer u kojem trebamo ići u Nairobiju. Hvala. Zahvaljujem. Dvije minute, gospodin Venta, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo povjerenice, vi ste E, govorili o desetoj ministarskoj konferenciji koja će se po prvi puta održati u jednoj afričkoj zemlji. U deklaraciji iz Dohe jasno se naglašava poveznica između trgovine i razvoja. U interesu je e, zemalja u razvoju da se i dalje vode pregovori o e, razvoju trgovine za te zemlje jer na njih otpada dvije trećine trgovine koja je predmet pregovora u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Uklanjanje barijera, otvaranje puteva prema održivom razvoju iznimno je važno. Uspjeh razgovora može dovesti do velikog povećanja BDP-a na godišnjoj razini, a pone prije u najmanje razvijenim zemljama. E, to može pomoći u suzbijanju siromaštva u tim zemljama. U ovom krugu e, pregovora e, zemlje koje su razvijenije trebaju preuzeti veću razinu odgovornosti moraju pokazati da vode računa o potrebama nerazvijenih zemalja. E, pritom je posebno potrebno voditi računa o razvoju poljoprivrede. U tom segmentu e, potrebno je ograničiti količinska ograničenja i carine. A to će onda imati pozitivan utjecaj na život ljudi. Europska unija mora osigurati uspjeh e, u tom području. Hvala. Gospodin Silva Pereira, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo povjerenice, e, Govorili ste o tome da je preostalo manje od mjesec dana do e, ministarske konferencije Međutim, moramo konstatirati da pripremne aktivnosti uopće nisu zadovoljavajuće što se tiče priprema za uspjeh u Nairobiju. E, bilateralni razgovori, bilateralni sporazumi ne mogu zamijeniti uravnoteženi multilateralni program. Riječ je o multilateralnoj konferenciji i Uspjeh neće biti moguće ukoliko u pripremnoj fazi ne budu osigurani savezi čiji će cilj biti raditi na održivom razvoju i ići u pravom smjeru. Iz toga e, bih postavio pitanje što je to što sada radi Europska komisija i što još može učiniti e, do e, održanja konferencije kako bismo izgradili snažne saveze i ostvarili uspjeh na ministarskoj konferenciji. Hvala. Zahvaljujem. Ovime e, zaključujemo e, popis govornika i prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imamo predviđeno osam govornika, tako da ćemo e, za početak imati govornike u ime klubova. Gospodin Rubik, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Smatramo da je ova rasprava apsolutno nužna. E, Nalazimo se u digitalnoj eri, e, svijet se sve više povezuje, međutim događaju se dramatične promjene i upravo ovaj program pomoći za razvoj trgovine je iznimno važan. Moramo pomoći malim poduzećima, e, samostalnim djelatnostima, malim i srednjim poduzećima u zemljama gdje vlada oskudica, a pritom moramo se boriti protiv korupcije jer u brojnim područjima carina i uprava ograničava razvoj trgovine i zato smatram da je iznimno važno voditi računa o tome da ljudi imaju dovoljno hrane. Kako e, osigurati e, hranu za 10 milijardi ljudi koji će živjeti na ovom planetu 2020. Zato moramo imati jedan paket koji će biti uspješan. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Kaput, minuta. Izvolite. Hvala lijepa. Krug pregovora iz Dohe i duge pripremne aktivnosti govore o tome koliko je teško ostvariti ravnotežu e, članicama Svjetske trgovinske organizacije kako bi radili na ostvarenju legitimnih trgovinskih ciljeva i istodobno osigurali potporu zemljama u razvoju. Važni su standardi svjetske trgovine. Postoje određeni mostovi e, koji bi mogli biti korisni, a Europska unija e, mora imati vodeću ulogu kako bismo uklonili postojeće neravnoteže. E, postoje multilateralna trgovinska pravila i stoga ovo područje ne bi trebalo prepustiti jedino bilateralnim sporazumima, iako i to može biti korisno. E, tu trebamo voditi računa i o članku 20. koji govori i o tome da ne treba voditi računa samo o trgovini. Postoje i pitanje zaštite okoliša i pitanje uključivog, održivog rasta, smanjenja troškova i povećanja razine transparentnosti. Hvala. Gospodin Marijas, jedna minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Program za rast u sklopu Dohe ima za cilj osigurati razvoj gospodarstva. Međutim, ono što nam je potrebno je pravična trgovina i uklanjanje neravnoteža. Istodobno je jedan od elemenata liberalizacija trgovine. Pritom E, ne smijemo dopustiti da dođe do smanjenja broja radnih mjesta i negativnog utjecaja na poljoprivrednike. E, ovdje postoji određeni demokratski deficit i utjecaj na financijsku krizu. Ono što nam treba su uravnotežena trgovinska pravila i pritom moramo voditi računa o uklanjanju socijalnih nepravdi. Svaka pojedina država osim toga mora imati suverenitet što se tiče vlastitog pristupa razvoju gospodarstva.

damo im udicu da ulove ribu a ne da im donosimo ribu jer nemamo dovoljno novaca niti para da bismo mogli davati vječno nekome ribu da bi mogao jesti. moramo pomoći da se oni sami prehrane ali da na taj način utječu na svjetsku trgovinu i da pomognu sebi ali onda i svima nama zajedno jer zaista kako ćemo nahraniti toliko deset milijardi ljudi za samo nekoliko godina koliko će nas biti na planeti? To logo presidente. Señora comisaria. Eh, Hvala lijepa. Poštovana gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici, vi znate da uspjeh Balija i wto a može doći samo na teret onih koji su najugroženiji i koji spadaju u najosjetljivije skupine. Neki su to već rekli. Međutim, činjenica je da što se više razvija međunarodna trgovina, što se više razvija globalna trgovina, to više je siromašnih i to je bogatstvo eh, sve više u rukama sve manjeg broja ljudi. Ono što je važno je osigurati dostojanstven život za e, one e, koji rade e, cijeli život. Ovo nije trenutak da se ponovno pokrene VTO, nego je došao trenutak da se stane na kraj takvom načinu razmišljanja. Naše vlade moraju biti svjesne toga da je VTO bio neuspjeh. Hvala. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo spontano javljanje za riječ. Gospođa Malmström u ime komisije, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjednice. Štovani zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam na ovoj raspravi i hvala također izvjestiteljima gospodine Talbi i Langeu na svemu što su učinili. Iako smo čuli neke protivne glasove, čini se da za vašu rezoluciju postoji velika potpora i stoga vam čestitam. E, I komisija i ja osobno vrlo smo e, predani multilateralnom sustavu. Želimo učiniti sve što možemo da vitaliziramo VTO, zato što da treba nam jedan međunarodni forum u kojem ćemo moći uspostaviti međunarodna pravila a čiji su članovi sada gotovo sve države svijeta, imamo 161 članicu za sada. Ima puno pitanja koje trebamo raspravljati o globalnoj, e, na globalnoj razini i za to nam treba puno energije, međutim prije svega trebamo imati uspjeh u Nairobiju. Bitno je e, da imamo taj razvojni program iz Dohe, dakle razvojni program i sve što komisija do sada radi, da gospodine Pereira, mi smo doista nastojali surađivati s drugim zemljama, sa zemljama ACP-a koji su se puno puta sastale kako bismo pokušali doći do zajedničkog programa. I dakle mi moramo osigurati da one najsiromašnije, najosjetljivije zemlje svijeta postanu korisnice ovoga e, sporazuma, odnosno da od, njega imaju koristi. I upravo zato smo već dali neke prijedloge što se tiče potpora za izvoz u poljoprivredi, zato što to doista nanosi veliku štetu siromašnom svijetu. Imamo drugih tema kao što su primjerice kvote, oslobođenje carina, pamuk, usluge i tako dalje i tako također nastojimo povećati transparentnost cijeloga sustava. To nije lako učiniti. Imamo, čujemo tu puno različitih glasova, dakle u Ženevi kao što rekoh E, se zaista trudimo i htjela bih reći kolegama koji su sada već otišli, kolegama iz UKIP-a, da e, imamo 28 zemalja koje govore istim jednim glasom kao što mi to radimo u VTO-u. Međutim, i kao takvi imamo priličnu težinu, međutim to nije dovoljno jer imamo 161 državu članicu, dakle moramo, e, bit, moramo biti još bolji. E, čuli smo neke prijedloge o tome kako reformirati, ali istina je da su najveći uvoznici e, hrane u svijetu siromašne zemlje i da mi danas više ne koristimo e, olakšice za izvoz i upravo e, zato ćemo pokušati to postići u Nairobiju zajedno s drugima. Imamo još tri tjedna do tada i trebamo se pobrinuti da e, imamo pozitivan ishod, međutim to još uvijek nije sigurno. Mi ćemo učiniti što god možemo i truditi se do zadnjeg trenutka u Nairobiju da postignemo sporazum o ovome, o tome da napredujemo dalje. Da, gospodine Fjellner, također se nadam da ćemo uključiti i sporazum o olakšavanju trgovine i isto tako sporazum o zelenim dobrima ako to bude moguće. E, također imamo i neki napredak sa TIS-om, međutim to e, se neće možda, o tome neću možda govoriti o Nairobiju, to je paralelni razvoj događaja. Također se radujem e, suradnji sa delegacijama iz Europskog parlamenta za koje znam da će biti u Nairobiju i nadam se da ćemo nakon Božića moći o tome ponovno razgovarati. E, ja se radim da ćemo, odnosno nadam da ćemo doći do nekih, barem do nekih zaključaka. A ako ne, onda u svakom slučaju neuspjeh neće biti zbog Europske unije. Hvala lijepa. E, hvala. Evo primjela sam nacrt rezolucije za kraj ove rasprave. Dakle, rasprava je završena, glasovanje će biti u četvrtak, dakle 25. studenoga. Good evening, colleagues. Um...